Svi možete zauzeti mjesta i fotografirali su vas također. Ne brinite. Nakon saslušanja gospodina Korin Mike u skladu sa člankom 166 poslovnika odlučio se nametnuti kaznu za neprihvatljive opaske vezano uz afričke migrante tijekom plenarnog zasjedanja 7. lipnja. Ove će se kazna sastojati od ukidanja dnevnica u razdoblju 10 dana i uz to od nesudjelovanja u svim parlamentarnim aktivnostima i njegovim tijelima u razdoblju od 5 konsekutivnih dana započevši od 12. rujna. Moja odluka je također e, o tome gospodin Korvin Mike obavješten jučer, a čuo sam da je jutros ponovno držao govor u kojem je izrekao neke izjave koje ću razmotriti i ukoliko su onakve kakve sam čuo da jesu, smatrat ćemo ih rasističkima i također ih kazniti. Prelazimo sada na glasanje E, najprije glasamo o situaciji s osobama albinizma, kojima je albinizam u Africi. U tom kontekstu su upravo bili ovi komentari. Dakle, glasamo